rekonstrukcija Europa koja počiva na vrijednostima i e, demokratskim načelima. O, odmah ću reći da kod ove e, rasprave pod ovim člankom nemamo slobodno e, javljanje za riječ, niti imamo plavih kartona. Počinjemo za liberale E, će govoriti Sofijen Welt. Četiri minute. Hvala. Poštovane kolege, Europskom unijom puše vjetro promjene. 2016. E, i 2017. bit će u povijesnim knjigama zabilježene kao godine e, velikih nemira i velikih, velike obnove. E, nacionalističke stranke nisu doživjele novi napredak, već doživljavamo, imamo naznake europskog proljeća. Osjeća se povjetarac optimizma, nadaje u zraku sa na sastancima predsjednika Macrona sa Putinom i Trumpom pokazao je jednu ponosnu i samouvjerenu Europu. E, isto tako kada smo glasali e, za klimatski sporazum, za nismo bili ponosni, drugi su se povukli, mi nismo. E, sada govorimo o rekonstrukciji Europske unije. Niz kampanja posljednjih godina se, su se bavile ne samo socijalnom sigurnošću, kulturom, identitetom, okolišom i tako dalje. Stvari se na svijetu mijenjaju ogromnom brzinom i ljudi se boje je između ostalog gubitka identiteta, gubitka zajedništva. E, nacionalisti su odgovorili e, sijući strah, mržnju ili refleksijama na nekakvu veliku prošlost. Mi to odbijamo, no moramo također znati da naš odgovor na ove krize također nije bio e, odgovarajući. Europska unija je dubinski politička unija, a mnogi političari to ne objašnjavaju svojim glasačima, nego prikazuju kazuju jedno tehnokratsku Europsku uniju kao da se sve svodi na e, ekonomsku e, korist. Ako ljude brine e, gubitak identiteta, onda ih neće ohrabriti ukidanje naplata za roaming. Također smanjenje administracije neće ukloniti njihove strahove. Neće ih trgovinski sporazumi ohrabriti ako se boju u pogledu našeg zajedništva. Moramo insistirati na našim zajedničkim E, vrijednostima, e, na našem identitetu e, na drugi način nego što o tome govore nacionalisti. E, nije jednostavno braniti naše zajedničke vrijednosti e, e, u teškim vremenima. To je lako u dobrim vremenima, ali nismo ih definirali samo za tako dobra vremena. Mi nismo samo veliki ekonomski motor, mi smo velika snažna zajednica vrijednosti, globalno relevantna i možemo biti ponosni na ovo slobodno, demokratsko, pošteno društvo kakve imamo u EU. Europi i to u mjeri da mnogi e, drugi e, naše vrijednosti doživljavaju kao prijetnju i žele ih uništiti. Populisti cijelom svijeta e, temelje sve što rade na homofomiji, seksizmu, strahu od drugih, dakle na protivljenju onim vrijednostima koje zagovara parlamentarna demokracija. Oni se suprotstavljaju i pluralizmu, nego govore o jednom glasu, o jednoj istini i jednoj naciji. Međutim, posljednji su ih izbori e, pokazali da oni nisu u pravu, da evropljani ne žele takvu jedan jednodimenzionalni pristup i mi zbog toga e, moramo e, inzistirati na tom prihvaćanju proširenja jedinstvene Europe pluralizma. Prošli E, tjedan rečeno kako je europski identitet u, prvom redu kršćanski da onaj ko to negira negira realnost ali e, kolega Weber e, to nije sasvim točno istina je da je istinska duša Europe leži u njezinoj raznolikosti i u slobodi da se izabere tko ste i što vjerujete sada ću završiti dakle ove naše vrijednosti nisu samo neki ideali nego su oni od suštinskog značaja za funkcioniranje Europske unije. Socijalna pravda je preduvjet i za zaštitu okoliša i za druge naše ciljeve, za suradnju policijskih snaga. Vladavina prava je od ključnog značaja za unutarnje e, tržište i za investicije. Ukratko rečeno, vrijednosti su ključ za e, snažnu Europsku uniju i zbog toga moraju imati prvo mjesto u svemu što radimo. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime vijeća će govoriti gospođa ministarka Dali. Predsjedniče, povjereniče, htjela bih zahvaliti na mogućnosti da danas ovdje govorim na ovoj vrlo aktualnoj raspravi. To je e, vrijeme za duboko razmišljanje za sve nas o budućnosti Europe. E, e, sretna sretna što sam danas ovdje, što mogu poslušati vaša mišljenja. E, ova rasprava se e, tiče svih nas e, o našim vrijednostima koje su u središtu pašnje. Radi se o efikasnim i demokratskim institucijama u, u kojima želimo poboljšati život i prosperitet naših građana ne samo on, nekolicine sretnika, već cijelog društva. Ovaj opis e, e, nije tako udaljen od Europske unije koju imamo danas. I to je e, sukladno viziji Europske unije. Ali do, tek prije nekoliko mjeseci napori EU-a u tom smislu su ignorirani ili kritizirani E, bilo da se percipiralo da Europa čini premalo ili previše. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do pomaka u percepciji Europske unije. EU e, e se više ne smatra uzrokom naših nedaća, već izvorom rješenja imamo više povjerenja i podrške za Europsku uniju. To je možda zbog toga jer se cvijet oko nas mijenja. Alternativne opcije za Europsku uniju e, pomalo gube svoj sjaj. Ljudi pomalo shvaćaju da populistička retorika pojednostavljuje vrlo složene stvari i pokazuje svoja ograničenja E, mi također spoznajemo da sura, e, surađujući u trgovini klimatskim promjena i terorizmu, da je to bolje od djelovanja u izolaciji sami. E, što više naše vrijednosti padaju pod napade, to smo jači u njihovoj obrani to nam mora biti poticaj da još e, revnije radimo na našim ciljevima. Samo sa zajedničkom vizijom e, budućnosti Europske unije možemo kolektivno e, stremiti tim ciljevima. Europa ne može nametati svoju viziju građanima. Ne, može e, doći sa revolucionarnim idejama ako nema podršku građana. Europska unija mora uključiti građane u tu raspravu. Oni moraju shvatiti da se njihov glas čuje i da je on važan. Stoga vijeće pozdravlja e, bijelu knjigu e, komisije kao vrlo vrijedan napor prema razmišljanjima i širokoj raspravi E, pohvaljujem i vas evropskih parlament za stalne napore da osigurate da e, mišljenja građana budu e, ispoštivana zajedno s komisijom ćete biti domaćinom niza konferencija od budućnosti Evrop, Evropske unije kao Europsko vijeće vođe E, već počinju smat, e, razmišljati e, o budućnosti Europe nakon Brexita. Nakon sastanka u Bratislavi prošlog rujna došle su ideje za mjere koje najviše brinu naše građane. To su migracija, terorizam i ekonomska i socijalna nesigurnost E, kako rad napreduje na toj fronti, 60. E, obljetnica romskih, rimskih sporazuma je bila e, dalj, daljni poticaj za razmišljanje. Mi smo se obvezali da ćemo slijediti naše najvažnije ciljeve u sljedećih nekoliko desetak godina. Europsko vijeće je uokvirio svoj rad u, po tim prioritetima. Moramo postići e, opipljivi e, rezultate, opipljive rezultate i ispuniti obećanja. Vijeće e, pažljivo prati follow-up dokument komisije i pomno prati da li on odražava naše diskusije. Rasprav, recimo rasprave o trgovini i globalizaciji Nekoliko riječi o konkretnim rezultatima ovih e, procesa. E, razmišljanje o budućnosti Europe je dugotrajan proces, to zahtjeva vrijeme i povjerenje. E, to ne možemo učiniti na brzinu ne možemo e, davati rezultate e, ili obećati rezultate preuranjeno. E, vijeće i Europsko vijeće će se i dalje fokusirati na postizanje konkretnih rezultata. Dodana vrijednost Europske unije se odražava u vrlo praktičnim aspektima. Sve je ovo poticaj da vijeće E, dalje razvija svoje politike, a ne da, daje nove okvire za rad. Hvala. Hvala lijepa. A sada ćemo e, saslušati e, potpredsjednika Timmermansa za komisiju. U tri minute ću nešto reći o, onome što smo već čuli u uvodi. ona se osvrnula na temeljne vrijednosti na vrlo precizan način E, iskritizirala je e, simplističke solucije populista, ali pitanje e, je zašto toliko Evropljana još uvijek privlače ti populisti. Oni im oni će i dalje imati tu podršku a ako ne pokušamo pokazati ljudima e, da su e, te privlačnosti krive, ljudi su e, zabrinuti jer misle da su izgubili vlasništvo jer će njihova djeca bili biti u lošem položaju od njih, boje se džihadističkih napada, napada na naš identitet. Vide globalni razvoj kao prijetnju miru i sigurnosti i e, ne osjećaju da mogu braniti svoje vrijednosti, svoj život. Ako možemo potaknuti opet strast za naše e, temeljne vrijednosti, e, onda ćemo nešto postići, a to možemo postići samo zajednički mi moramo zagovarati europske pristupe europskim problemima i globalnim problemima. Moramo pojasniti građanima da to možemo postići samo ako budemo zajedno. Ovo su teška vremena, politike identiteta su ugrožene. E, ljudi nas e, oslikavaju kao protivnike svojih vrijednosti. Mi definiramo Europsku uniju samo u smislu unutarnjeg tržišta ili zajedničke valute, e, smanjenje birokracije i tako dalje. To su samo instrumenti, oni su važni, ali oni imaju značenje samo ako se zasnivaju na temeljnim vrijednostima. Ne govorimo dovoljno o tim vrijednostima. Zanimljivo je da gospođa Infeld e, je e, je nešto rekla e, o, klimavom moralitetu tih, pol, tih populista. A, ali oni imaju svoje vrijednosti a mi moramo e, početi od naših vrijednosti demokracija vladavina prava poštivanje ljudskih e, prava to je trokut na kojem je izgrađena europska unija to modernizirati u četvrtoj industrijskoj revoluciji u društvu raznolikosti s više ambicija s više šansi za ljude mi stvaramo gospodarstvo u četvrtoj industrijskoj revoluciji. To je put naprijed za Europu, ali to sve mora biti zasnovano na temeljnih vrijednostima. To je osnova za bijelu knjigu i svih analiza koje smo napisali i stavili na stol kao početnu točku rasprava sa Europskim parlamentom i sa državama članicama u nadi da će članovi vijeća iskoristiti taj dokument i u svojim državama članicama i pokazati im put naprijed. vidjeli smo E, trenutak buđenja nove generacije u Europi. E, vidjeli smo to u britanskim izborima e, neki dan, u francuskim izborima na mnogo načina, u marševima žena u SAD-u i u Europi. Zašto? Jer sada shvaćamo da iako naše vrijednosti su jasne i vječne, ne mogu e, biti postavljene u pitanje, on ih se ipak može uništiti. A sada smo otkrili da iako naše su vrijednosti jasne i iako su te vrijednosti temelj naše suradnje, sada vidimo u cijelome svijetu da te vrijednosti nisu neslomljive da njih treba održavati i ako želite da one prežive morate se boriti za njih, govoriti za njih. To sam vidio u tim posljednjim izborima. Ne radi se više o ljevici ili desnici. Radi se o izboru između otvorenog društva jednakom za sve ili pada u zamku e, gdje mislite da je vlada vaš neprijatelj. Europa mora biti otvoreno društvo gdje svi e, su jednako važni i nitko ne zaostaje iza drugih. Hvala. Hvala lijepa potpredsjedniče. A sada im dolazimo do govornika Minutu i pol e, ima sada Roza Esteras GUT. Hvala lijepa predsjedniče. E, pred 60 godina 25. E, ožujka Europa je potpisala rimske sporazume i posijala sjeme Evropske unije. Imamo najdulji period mira i prosperiteta u nedavnjoj prošlosti E, mislim na riječi Roberta Schumana koji je rekao da Europa e, e, se ne može graditi u jednom danu već korak po korak malim koracima da moramo gajiti ideju solidarnosti mi znamo koji su to ciljevi Europa je izgrađena na jakim idejama e, e, e, borbe protiv apokalipse, nacionalizme, nacionalizma, terorizma. Europa se promijenila, ostarila, mnogi su ljudi ušli u Europu, ali vidjeli smo i neke da mnogi napuštaju Europu. Tržište rada, ima probleme s nezaposlenošću, energetika, gospodarstvo, obrana. Europa je složena i puna kontrasta. Suočeni smo sa izazovima raznolikosti. E, e, moramo rješavati i socijalne probleme. U tim izazovima moramo se držati zajedno Eh, demokracija i napredak i sloboda eh, su stvari za koje eh, trebamo dići naš glas ne možemo samo govoriti o njima moramo i djelovati po tom načelu hvala hvala sada a Tanja Fajon ima dvije minute Današnja diskusija je rekonstrukcija Europe. To znači da smo potpuno svjesni da temelj ovog doma se raspada, a to je demokracija, jednakost i poštovanje. Poštovanje, e, e, e Timerman, spomenuli ste populiste i ljutnju građana. E, duhovni e, temelji Europe se raspadaju recimo imamo nepoštivanje kvota za izbjeglice pravila Europe e, neke države članice jednostavno ne poštuju. Stoga pozdravljam e, odluku komisiju da nametne e, korake i sankcije protiv tih zemalja koje krše propisi. Srbija i Kosovo čekaju na ulazak u Europsku uniju. Vrlo smo strogi kad se radi o, o praćenju kopenhaških kriterija da li je pošteno da EU radi i ocjenjuje na taj način, a mnoge države članice ne poštuju iste kriterije. Koje će se sankcije primijeniti na njih? E, te, te zemlje nemaju ni demokraciju ni poštovanje za svoje građane E, tu nema pravičnosti, nema discipline. U SID-u smo poduprli ideju da, iz, e, da e, izgradimo oglasnu ploču za demokracije. To je dobra ideja, ali moramo znati koja je situacija. Sve mjerimo, ali ništa se neće promijeniti dok kršitelji ne budu kažnjeni. Moramo, imamo mehanizme koje trebamo koristiti. Hvala lijepa. Hvala. E, jednu min... Robocira ima jednu minutu. Zahvaljujem. Čitajući naslov ove rasprave, E, mogu zaključiti da kada naši građani vide takav naslov, to ih ne približava Europskoj uniji. Ljudi u Poljskoj, Mađarskoj, Estoniji, Latviji, što oni žele vidjeti? Žele vidjeti Europsku uniju koja im je razumljiva i čije funkcioniranje njima dostupno. Vrijednosti o kojima danas govorimo ne mogu biti u suprotnista sa njihovim razumijevanjem vrijednosti u vlastitim zemljama. Svaki put kada dođe do razilaženja u mišljenju, kada dođe do zabuna i pogrešnih informacija, to našim građanima ne pomaže. Stoga bismo trebali razmisliti o načinu na kojem se bavimo tim pitanjima i bolje promisliti o tome. Kada je riječ o socijalnoj koheziji, ljudi naravno žele biti i konkurentni. I stoga ne bismo trebali reći da postoje procesi socijalnog dumpinga u, u, državama članicama. Hvala. Jednu minutu, gospođa Paga Saurtundua. Hvala kolege. Povjereniče Timmermans, moram priznati da sam pomalo optimistična. Nacionalisti i populisti više nisu novost i polako smo počeli uviđati neke njihove slabosti a svjetionik koji smo mi izgradili nakon drugog svjetskog rata je svjetionik koji danas i dalje postoji u ovom kaotičnom svijetu. Ponekad se čini da on e, i da ne obasjava e, horizont onoliko snažno koliko bi trebalo. Moramo se sjetiti svojih vrijednosti, moramo ih primjenjivati i inzistirati na snazi i integritetu kako bi nam naši građani vjerovali i kako bi naše riječi i dijela bili konzistentni. U suprotnome nećemo uspjeti učiniti ono što želimo učiniti za Europu i nećemo na svoju stranu pridobiti mlade ljude kojima su potrebne prilike i njih smo posljednjih nekoliko godina iznevjerili. Potrebni su nam mladi ljudi potrebno im je pružiti radna mjesta, jednake prilike i usaditi i u njih strast koju mi posjedujemo. Hvala lijepa. Sljedeći, sljedeća govornica je Martina Anderson, jedna minuta. Brexit je bio poziv na buđenje. Mi se moramo reformirati kako bismo preživjeli. Trebamo socijalnu uniju koja se temelji na demokraciji, ljudskim pravima i suverenitetu. Međutim, brine me što je sa vlastima, one ne slušaju. Umjesto toga čujemo priče o brzinskoj Europi, mjerama štednje i tako dalje. Mislim da je to pogrešno. Ne treba nam daljna integracija. Ljudi naravno žele više sudjelovati, žele veću solidarnost i veću demokraciju, Sjever Irske je glasao protiv Brexita. Međutim, naš glas se zanemario unatoč međunarodnim sporazumima i sporazumu e, Dobrog petka. Sinn Fein vjeruje da i Irska i Sjeverna Irska pripadaju u Europu. Mi želimo Europu u kojoj su svi jednaki, u kojoj se svi jednako e, cijene i Europu u kojoj nikoga se ne može zanemariti. Mislim da trebate i pročitati i usvojiti našu deklaraciju. Hvala. Hvala vama. Jednu minutu ima Raymond Finch. Zahvaljujem povjereniče, vi govorite o rekonstrukciji Europe koja se temelji na vrijednostima, učinkovitim demokratskim institucijama i promociji prosperitetnog gospodarstva i pravednog društva. Mi u Ujedinjenoj kraljevini nastavit ćemo putovati prema neovisnosti i imat ćemo sve te elemente. Vizija Unije je zapravo suprotna. Temelji se na oportunizmu, na neokolonijalizmu njezine vrijednosti su utemeljene na institucijama koje nisu demokratske i koje su samo donijele siromaštvo i e, podijeljenost u vašim državama. Samo treba pogledati kako je, e, kakav, se kaos, kakav je kao zadesio određene države članice. Po vama imamo, dakle, nezaposlenost u Grčkoj mladih od 48% i to se ne može nadokratiti sa besplatnom kartom za vlak, sa Europasom. Dakle, ne možete samo tako riješiti neki veliki problem. Jedini način na koji se može očuvati stabilnost, rast i pravednost jer slijediti Ujedinu kraljevinu e, i izaći iz Europske unije. Hvala. Sada ima jednu minutu Auke Zilstra. Zahvaljujem predsjedniče. Europske vrijednosti po meni to je nešto što države članice i građani, e, oni na to različito gledaju od Brisela. Brisel e, tvrdi da se invazija ne može zaustaviti i da je sigurnost bitnija od migracija i da se treba boriti protiv populizma. Čini se da Brisel pozitivnije gleda na Tursku nego na Ujedinjenu kraljevinu i i takvo nešto se ne može nastaviti. Smatram da nam je potreban novi temelj za suradnju, a ta suradnja može biti uspješna jedino ako države članice budu mogle uzeti riječ i biti predvodnice. Jedna od mogućih prednosti jest eh, da se riješimo parlamenta i uštedimo pola milijarde eure, euro troškova za izgradnju nove palače u Briselu. Jednu minutu ima gospodin Sinadinos. Iznimno je važno e, održati raspravu o rekonstrukciji i obnovi Europe i o zajedničkoj e, budućnosti njezinih država članica koje trebaju redefinirati svoje prioritete postupak donošenja odluke, odluka u vijeću se mora promijeniti na temelju kvalificirane većine i broja država članica. Nadalje, što se tiče komisije, trebamo se pozabaviti sa inherentnim demokratskim deficitom, postupkom komitologije i to tako da javno iznesemo stajališta ministara. Trebamo imati održiva, dugoročna rješenja kojima se ne želi samo riješiti trenutne poteškoće, već se fokusirati na pitanja koja imaju doista europski i prekogranični karakter, primjerice klimatske promjene i migracije. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, jednu i pol minutu, Carlos Coelho. Prije, Hvala polako smo na rubu hladnog rata i mislim da i e, Trump zapravo cijeli odnos sa Europom otežava. Naravno, teško je i tu protumačiti poteze populista koji jesu poraženi u Nizozemskoj. Robert Schuman, jedan od osnivača Europske unije, rekao je Europa E, je nešto što ne obuhvaća samo gospodarstvo i ekonomiju, već i građane. Jučer smo slavili 30 godina programa Erasmus. Ideja europskog zajedništva obuhvaća i pariški sporazum i to nam pokazuje da je Europi stalo do budućnosti Europe, do slobodnog kretanja ljudi. Znači, to je jedna velika slagalica različite dimenzije koje se međusobno upotpunjuju. Mi imamo najveći program za podršku istraživanjima i razvoju. I upravo je to Europa, zajednička suradnja. To je Europa e, za građane, za ljude. Dakle, ne trebamo imati novi temelj, već samo potvrdu naših vrijednosti. Mi živimo u Europi, Europa je naše okruženje u kojem se možemo angažirati i napraviti nešto za svoje građane i okoliš. A najviše od svega potrebno je ispuniti naše trenutačne obveze. Hvala. Jednu minutu, Petar Nidermuller. E, Europa danas e, e, ne zna kamo će. Imamo mnoge probleme s kojima se suočavamo. Radi se o našoj budućnosti. Na, sada smo na raskršću. u Europi smo gradili prosperitet, međutim došlo je do socijalne fragmentacije, do e, multikulturalizma, do novih vrijednosti. E, ranije navike e, više nisu dovoljne. Moramo ponovno osnovati Europu. Nova Europa mora biti zasnovana na sigurnosti i solidarnosti. Moramo je oblikovati tako da nestane mržnja E, stigmatiziranje i e, diskriminacija. Želimo Europu u kojoj svi nalaze svoj dom, u kojoj budućnost ne budi strah, već nadu. Hvala gospodine Niedermüller. E, gospodin Črnecki ima jednu minutu, izvolite. Jedan i drugi. Predsjedniče, mi smo političari i moramo iskreno govoriti. Na čemu se temelji, na čemu se temelji uspjeh Europske zajednice, zajednice čelika i ugljena? Šest država, pa devet, pa deset, dvanaest i petnaest. Radilo je na temelju konsenzusa. Oni su se složili oko određenog minimalnog broja pitanja i radili su zajedno u duhu solidarnosti. Međutim, nitko nije ništa nametao. Francuska i drugih pet eh, zema, protiv drugih pet zemalja. Tako se na početku smatralo da postoji sukup. Na kraju se odlučilo da bi bilo bolje da postoji zajednička politika. Vjerujem da je osnova za uspjeh europskog projekta zajednička suradnja u duhu solidarnosti i konsenzus, a ne nadglasavanje drugih država. Oprostite, nema plavih kartona. E, e, poslovnik po 153. E, članku A to ne dozvodilja. Cecilija Wikström je na redu. Hvala lijepa. Najnoviji rezultati Europskog e, barometra pokazuje da sada među našim građanima postoje vrlo snažna podrška europskom, europskoj suradnji. Vrlo mi je drago što je tome tako, što ljudi žele vidjeti duboku i istinsku suradnju. Daje nam to nadu i inspiraciju za budućnost. Dakle, e, nama političarima je to e, podrška u našem radu. E, nakon mnogih dobrih pozitivnih rezultata izbora, recimo u Francuskoj s Macronom, vidimo da postoji mogućnost da osnaži, dosta se snažno razvije jedan srednji politički put. Možemo nastaviti nastaviti tim putem i ne smijemo stoga stajati na mjestu nego moramo e, zakoračiti, poduzeti jedan novi korak, e, e, baviti se problemima koji nadilaze granice koje imamo u različitim područjima. Znači moramo preuzeti zajedničku odgovornost u pitanjima migracije, zajedničku odgovornost u pogledu klimatskih promjena i u borbi protiv terorizma. Svojim građanima moramo osigurati i dati sigurnu budućnost. Hvala. Hvala. Minutu ima Kostas Hristogonac. Ugovori Europske unije predviđaju da se Europska unija temelji na jednakosti, slobodi, demokraciji i vladavini prava te poštivanju ljudskih prava. Cilj je promicati mir i prosperitet svih građana Europske unije. No što se u stvarnosti događa? Unija trpi kršenja prava, vladavine prava u Poljskoj i Mađarskoj. Istovremeno, mjere štednje koje nameće eurozona dovodi do smanjenja socijalnih prava, prava na zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje, kolektivno pregovaranje, i općenito radne uvjete te zasnivanje obitelje. To se pogotovo odnosi na e, zemlje na jugu Europske unije, primjerice Grčku. Želimo li osigurati europske integracije, moramo u praksi pokazati da poštujemo pravila Europske unije i to moramo dokazati odmah promjenom politika prije nego što bude prekasno. Hvala. Hvala lijepa. Dvije minute ima Peter Lundgren. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Europa utemeljena na vrijednostima. To je tema naše danjašnje e, e, diskusije. S obzirom da koristimo e, novac naših poreznih obveznika, trebao bi to biti snažan temelj. Dobivamo iz parlamenta signale da treba stvari iznova graditi. To će trajati 10 milijardi švedskih kruna nova izgradnja u Briselu. Dakle, e, i sve bi to trebalo vrlo brzo završiti. E, moramo e, imati e, na umu ambiciju koju je Klaus Welles rekao, a to je da bi da je Europski parlament sve sličniji američkom kongresu. Ne radi se o tome je li sad ta zgrada stvarno u tako lošem stanju i procijenjeni troškovi su 4,3 milijardi švedskih kruna, a iz Dakle, to je cifra od koje čovjeka hvata panika čini se da će možda biti i, mnogo skuplje. E, a razmišljamo kako će na to reagirati europski e, prosječni građanin da se u Briselu ponovo gradi od njegovih novca e, nova palača. Mislim da nam treba nova snažnija kontrola, osjećaj za realnost, moramo prestati bacati novac na tu besmislenu ambiciju stalno se nešto obnavlja a, ili se grati iznova. To, to je sasvim besmisleno i ludo i nikad to e, evropski građani neće dobro prihvaćati. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Lundgren. Georg Majer ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. Europske vrijednosti što to znači točno? Tko ih e, definira? E, mislite li da to mi ovdje možemo definirati? To mogu napraviti samo ljudi u Europi. I tu imamo ogromne razlike u cijeloj Europi. Cijenjeni kolege, tu imamo raznolikost i cijenite je učinkovite demokratske institucije. E, to potpisujem, ali učinkovite demokratske institucije trebaju i učinkovitu oporbu. E, e, a vidimo da tu neki kolege se boje te konkurencije. Koji puta dobijam dojam da si stalno pričate istu priču jedni drugima E, nemojte se bojati, cijenjeni kolege. Ovo tako dalje ne može ići. Hvala. Hvala lijepa. A sada Zoltan Balčo ima jednu minutu. E, čujemo e, o nacionalističkim strankama od kolegica ali e, niste li vi ona koja stalno ponavlja e, istu e, istinu to a svi drugi koji imaju neko drugo mišljenje se žigosu kao antieuropljani. Raspravljamo o vrijednostima. Manfred Weber je govorio o kršćanskim korijenima, ali i tu trebamo raznolikost. E, vrlo često e, se e, citiraju osnivači Europske unije. Robert Schuman je rekao Europa se ne može integrirati zajedničkom strukturom. Drugo, Europa će biti kršćanska ili je neće postojati. To je rekao jedan od osnivača, a vi to zaboravljate. Hvala lijepa. E, minutu i pol ima Čaba Šogor. Nisam jedan od onih koji vjeruju da Europsku uniju treba izgraditi ponovno od samog temelja. Nije nam potrebna revolucija. Većina poteškoća koje se pripisuju Europskoj uniji nisu njezina krivnja. Primjerice slučaj poznatog demokratskog deficita. Mogu reći da se da je europski zakonodavni proces puno transparentniji i donosi više odgovornosti i uključivosti od procesa u moj državi. Međutim, bez obzira na to, postoji još puno mogućnosti da budemo učinkoviti, otporni i da bolje ispunjavamo očekivanja naših građana. Već sada imamo ugovore koje, koji nude potencijalne, potencijalna rješenja, međutim, ta rješenja se zanemaruju. Naša rasprava je svakako izuzetno ambiciozna. Sada ću spomenuti vrijednosti koje se nalaze u članku 2 ugovora o Europskoj uniji. Svi znamo da se Europska unija temelji na vrijednostima jednakosti, nediskriminacije i raznolikosti. Međutim, i dalje nas čeka još puno posla kako bismo u potpunosti osigurali poštivanje tih vrijednosti. Ovdje pogotovo mislim na nacionalne autohtone jezične manjine koje Europska unija nije dovoljno štitila od diskriminacije, što je imalo negativan učinak na njihov jezik i kulturu i negativno utjecalo na e, raznolikost koju Europa treba štititi. Više od 60 milijuna građana očekuje da Europska unija potvrdi njihovo postojanje. Hvala gospodine Šogor. Sada jednu minutu ima Jolajnen. Europska unija je više od velikog tržišta, ona je politička zajednica, a temelj su e, europske vrijednosti za koje smo se stoljećima borili. E, krajnje je vrijeme da politički profil Europe postane vidljiviji Stoga je potpredsjedniče e, točno da se moramo boriti za te vrijednosti i moramo nastupati ako se e, demokracija nijeće. E, i moramo postupati sankcijama prema državama članicama koje krše propisa. Europska unija mora koristiti i štititi E, vrlo često imamo dojam da je ona bespomoćna. Imamo utaju poreza, e, nelojalnu konkurenciju, kriminalitet i tako dalje. Moramo pooštriti propise. Pet scenarija u bijeloj knjizi vode jedinstvenom program e, za sljedeće etape u kojima će Europa opet srasti Ulrike Trebezius ima jednu minutu. E, hvala lijepa predsjedniče. E, Rekonstrucija Europa, Europe koja je ukorijenjena u demokracije u svatućoj e, ekonomiji. Kada to čitam mislim na ovčice i vile koje plešu E, ova rekonstrukcija će e, voditi do novih vrijednosti, do novog procvata, to je iluzija. Ovo ne funkcionira euro, migracije, e, multikulturalno društvo. Ljudima je svega toga dosta. Imamo, imamo kod eurosustava mnogo kriminaliteta koji se ne zaustavlja ova Evropska unija e, e, ide dalje ovim putem centralizacija e, više administracije više paternalizma više manje učinkovitosti manje tradicija manje kreativnosti da li je to zaista put kojim želimo ići hvala lijepa hvala lijepo gospođo Trebezius Marina Guzman ima jednu minutu. Europska unija temelji se na neoliberalnim načelima, kontroli deficita, liberaliziranju usluga i temelj izgrađena je sa ciljem e, uspostave zajedničkog tržišta. Imali smo četiri e, reforme, bijelu knjigu, međutim i dalje se ništa nije promijenilo. I dalje se nalazimo u istoj situaciji koja nas je dovela do Brexita, do e, ljevih politika koje dove, da, da, ekstremno ljevih politika koje dovode do veće nejednakosti. Imamo mjere protiv migranata i brojne druge e, mjere to ne znači da trebamo raskrstiti s Europom, već upravo suprotno. Ako želimo ovu Europsku uniju, e, želimo izgraditi Europsku uniju za građane, za naše ljude, radnike iz Francuske, Portugala, Njemačke i oni svi trebaju zajedno surađivati. Hvala lijepa. Gospođa von Storch ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. E, današnja rasprava rekonstrukcija Europe koja počiva na temeljnim vrijednostima i demokraciji. Rekonstrukcija pretpostavlja da se nešto slomilo. E, dakle, trebamo to ponovno izgraditi. Govorilo se o vrijednostima, demokraciji. E, nitko nije protiv tih vrijednosti. A sada se smijete vi ste oni koji e, oni koji zastupaju nacionalne interese smatrate antidemokratima to je apsurdno e, demokracija i e, vladavina prava moraju počivati na vrijednostima u povelji u Lisabonskom ugovoru se ne spominje kršćanska tradicija Europe to su vrijednosti na kojima treba izgraditi Europu. Toga moramo biti svjesni. E, demokracija, vladavina prava, to je tehnika, ali vrijednosti moraju biti sasvim jasne. Hvala. A sada dvije minute ima Marko Zani. Zahvaljujem, predsjedavajući. E, po mom mišljenju naslov ove rasprave je vrlo dobro pokazuje probleme s kojima se e, suočavamo. Dakle, spominje se rekonstrukcija što podrazumijeva da se nešto pritom uništava. Da, a e, Europu uništavaju politike Europske unije koristimo ovdje Europu, a ne Europsku uniju, a bilo bi važno da građani razumiju da su to dvije različite stvari. Jedno je Europa, jedno je Europska unija. Sa ovakvom retorikom treba e, e, prestati, e, treba prestati navoditi ljude da misle da je jedina budućnost za Europu u Europskoj uniji. Zatim se navode stvari u kojima smo bili neuspješni, spominju se vrijednosti koje su za zapravo pogrešne vrijednosti. E, demokratske institucije, e, govorimo o njima, a zapravo većina institucija Europske unije nisu demokratske. Zatim se spominje e, prosperitetna, prosperitetno gospodarstvo, a naše to očito nije. Pa kako ja to vidim, jedini način da se rekonstruira Europa je da se odustane od ovih neuspješnih ugovora i da se utemelji Europu na suradnji suverenih država. To je jedini način način kako se može napredovati jer u suprotnom imamo ovaj e, ogromni konflikt između socijalnog e, modela koji imamo e, prema europskim ugovorima i onima koji imamo prema nacionalnim ugovorima. Isto vrijedio kad se govori o tržištu, o robama, mnogo je toga u europskim ugovorima što je tipičan socijalni model njemačkog tipa, a imamo talijanski ustav koji je već u svom prvom članku članku govori o radu i zaštiti rada kao temeljnom elementu proizvodnje, a u Europskoj uniji se to trenutno ne događa. Dakle, ako želimo napredovati, jedini je model da razmontiramo ovu i ovakvu Europsku uniju koja je kombinacija njemačkog imperializma i e, discipline tržišta e, a protiv interesa pojedinih zemalja. Hvala. sada e, jednu minutu Marija Kapir. Hvala gospodine predsjedavajući, e, poštovani kolege. Ja neću komentirati naslov, mislim da e, tu ništa nije loše, treba se baviti suštinom. Ako nešto ne poduzmemo, Evropa će ispasti jedan neuspjeh i trebamo ju obnoviti, osnažiti na našim vrijednostima. Molimo komisiju da prestane izmišljati scenarije, da ne potiče više euroskepticizam, jer e, ja i svojoj zemlji i svojoj i cijeloj Europskoj uniji želim da napreduje. A moja je zemlja već deset godina e, članica, a još uvijek smo izvan mnogo toga, izvan Schengena, izvan različitih zona i prostora. Našim je građanima teško razumjeti da kad jesi u Uniji zapravo nisi. Oni moraju imati jednak pristup svemu što nudi Unija kao i svi drugi. Treba investirati više u obrazovanje e, jer e, političar se bira zato da omogući bolje bolji život, obrazovanje, treba nam e, sustav vrijednosti e, u koji ćemo moći svi vjerovati i, naši nacionalni i europski političari moraju za sve to zajedno biti e, odgovorni. Jedna minuta, Petar van Izuzetno je važno da e, se međusobno poštujemo, da poštujemo svoje kulture. A vidim da predstavnici nekih klubova e, to ne rade tako. Ako se traži više Europe, onda se kaže da je to populizam. E, odnosno ako se bori protiv više Europe onda se kaže da je to populizam. No ja mislim da e, postoji e, određena vrijednost u tom tipu kritike jer uostalom ona je dovela do Brexita. Mislim da treba sagledati što se može činiti drugačije, što treba činiti bolje nego do sada. Očekujem da predstavnici svih klubova poštuju one druge i njihova stališta. Hvala. Minuta za gospodina sjevu Pereru. Hvala lijepa predsjedniče. Pozitivne vijeste prošlog tjedna, e, ne smijemo međutim imati e, iluzije. Mi smo u Europskoj uniji u dubokoj krizi, razloge znamo. E, s jedne strane strukturni deficiti kod izgradnje eura, s druge E, strane politika štednje koja je bila krivi odgovor na krizu. To su razlozi za sve veće razlike e, i e, u Europi. Kriza europskog projekta je u prvom redu kriza vrijednosti. U prvom se redu radi na vrijednosti solidarnosti to, bez solidarnosti nećemo moći riješiti naše e, probleme. E, sada smo čuli da Europi treba dati novu šansu. Tu šansu moramo iskoristiti, ali samo solidarnošću. Moramo zajednički rješavati probleme. E, samo ćemo tako moći riješiti sve ove probleme. Sada E, gospodin Ujezdovski ima jednu minutu. Poštovani kolege, u ovoj smo raspravi spominjali e, utemeljitelje Europske unije koji su definirali temelje e, unije i s pravom smo to učinili. Treba znati koja je uloga integracije, a utemeljitelji su znali da je to obitelj, demokratska obitelj utemeljena na europskoj kulturi. Mi e, razumijemo što je gospodin Weber rekao, a to je da se europsku kulturu ne može razumjeti e, ako se zanemare kršćanske e, vrijednosti. Dakle, to, ta je religija oblikovala europsku kulturu i nju se sada ne može cenzurirati. Također se govori o zaštiti integriteta tržišta, a e, protekcionizam je e, protekcionizam e, bogatih zemalja je protivnik takvog postupanja oni zatvaraju svoje tržište na štetu buduće europske ekonomije zahvaljujem a sada jednu minutu Tibor Šani zahvaljujem određene političke snage udaljuju se od Europe i žele Europu drugačije interpretirati, novo interpretirati ili interpretirati i demokraciju i pravnu državu e, gdje e, solidarnost i jednakost e, sve više padaju u drugi red. Puno je izbora bilo u Europi u nedavno vremena i uglavnom smo morali držati palčeve da ekstremne antieuropske snage ne pobjede, a naše bojazne nisu se ostvarile, ali nisu svi imali toliko sreće. Kad se govori o Mađarskoj možemo govoriti recimo o tome što je dobar primjer sa postoji doista u Europi udaljavanja od ljudskih temeljnih ljudskih vrijednosti oligarhija Orbana pokazuje sve jači utjecaj Rusije i sve veći sigurnosni rizik radi se na Putinov način i Europska unija može otprilike E, imati neku, e, neki utjecaj, ali teško će izmijeniti cijelu stvar. E, gospođa Toja. Ja sam uvjerena da kada razmišljamo o budućnosti Europe, da mora nam biti potpuno jasno koji su temelji našeg Ustava i što je taj Ustav e, slabi, to bi naše zapravo referiranje na naše korine trebalo biti čvršće. E, ovdje govorimo o vrijednostima mira, pravde i slobodi demokracije i to nisu nekakve bezvezne vrijednosti zato što je demokracija sve važnija jer u nekim državama dolazi do autoritarnih režima. Istina je da imamo sukobe izvan Europske Europske unije, ali e, to su e, sukobi koji mogu uvjetovati i sukobe u našoj unutrašnjosti. U proteklih nekoliko godina došlo je do porasta nejednakosti i do velikih poteškoća sa svakodnevnim životom među velikom brojem stanovnika. E, naš uspjeh integracije mora biti još bolje s obzirom da se pred nama nalazi kriza. U bijeloj knjizi Morali smo spomenuti neke tvrdnje i neke ideje, ali mi smo ti koji ne možemo razmišljati o izlasku Europe. Možemo razmišljati eventualno o drugačijoj Europi. Nemamo pet alternativa, imamo dvije alternative ili ćemo zajedno pobijediti ili ćemo izgubiti odvojeni. Hvala gospođo Toja. E, komisija, izvolite, potpredsjedniče Timmermans, izvolite. Samo par razmišljanja onome što sam čuo u raspravi. Kao tinejdžer sam otišao u Španjolsku koja je upravo izlazila iz diktatorskog režima i kao mladić koji je došao iz Nizozemske bio sam šokiran kad sam vidio stravično siromaštvo u španjolskim ruralnim područjima. Ne samo gospodarsko, nego i siromašnost, moralno siromašnost. E, dom, e, nasilje u obitelji bilo je endemska pojava. Djeca nisu išla u školu. E, posebice djevojke se uopće nije ni poticalo da se školuje. A pogledajte Španjolsku danas. Pogledajte što je postignuto. Mislim, naravno ne tvrdim da je to Europska unija učinila. To su učinili sami, sami španjolski narod, ali ne bi to bili mogli učiniti da nije da nisu postali članovi obitelji slobodnih europskih naroda u Europskoj uniji. Kao vojnik sam e, obučavan da se borim protiv istočnog broka, e, bloka. I zatim je 89. pao željezni zid. To je zapravo e, najvažniji politički događaj e, mojeg cijelog života. A Poljska tada je bila u lošem gospodarskom E, situaciji nego Ukrajina. Pogledajmo gdje je sada Poljska. Mislim da je sada pet ili šest puta veće gospodarstvo ima od Ukrajine. I ponovno ne tvrdim da je kao rezultat to samo rezultat Europske unije. To učinio poljski nalad, ali siguran sam da je Europska unija pomogla to postići posebice što se tiče vladavine plava, prava. Ne samo o gospodarstvu se radi ovdje, nego neovisnosti suca, predvidljivosti pravosuđa, borbi protiv korupcije. Dakle, ako ljudi danas kažu da Europska unija je e, samo <laughs> kaos, e, to, to je zaslijepljenost e, i izgubljena, izgubljeni povijesni postignuća iz vida. I sada ako pogledamo eh, eh, broj zaposlenih danas eh, u Europi, znam da imamo još neke stvari možda nadići, ali imajmo povjerenja u to što možemo postići. Sjetimo se što su naši preci nadišli, a kako mi onda ne bismo mogli učiniti još i više. Nemojmo same sebe uvjerava da to ne možemo. I ne, dopustite da naglasim jednu stvar. Vrijednosti europski, na koje se Europska unija temelji iz članka drugog ugovora, to su vrijednosti koje su potpisane i ratificirane od strane svih zemalja članica Europske unije. I da, naravno postoje kulturološke razlike i svakakve druge razlike, ali članak drugi obvezuje sve zemlje članice i sve dionike u svim zemljama članicama. I ne možemo se te e, odgovornosti riješiti samo tvrdeći e, e, tu koristeći kulturološke argumente. Razlog zašto smo ovdje je zato što smo shvatili da ona nije nešto što se može razrušiti. Čim shvatimo da je nešto krhko ili da je pod pretnošću, onda znamo da moramo ustati i braniti ih i to više nego ikada ranije. I želim samo jednu stvar e, reći što se tiče kršćanskih temelja Europe i kažem to kao kršćanin. Da, naravno da kršćanstvo igra veliku, golemu ulogu u tome kako smo mi razvili naše vrijednosti. Ali ja kao kršćanin e, bi bio e, stvarno zabrinut kada bih kada bih mislio da kršćanstvo ima copyright na europske vrijednosti. Ne bismo bili ovdje bez humanista, bez prosvjetljenja. Upravo je moja stara crkva bila ta koju je trebalo prosvjetliti. nije španjolsku inkviziciju izmislio ateist. Dakle, preuzmimo svi odgovornost za ono za čemu smo doprinjeli, ali poštujmo raznolikost i to da su izvori naših vrijednosti raznoliki i da se ne mogu temeljiti samo na jednoj vjerskoj denominaciji ili političkoj viziji. Zahvaljujem. Hvala potpredsjedniče. A sada ministrica Dali, izvolite za vijeće. Zahvaljujem predsjedniče komisije, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem na vrijednim komentarima e, koje sam sve naravno zabilježila i možete biti sigurni da razmišljanje o budućnosti Europe će nastaviti biti jedan od naših vrhunskih prioriteta. U istraživanju načina da Europska unija krene dalje u budućnost, možda bismo trebali na umu imati dvije stvari. Prvo, da Europska unija ne može brzo razriješiti sve naše probleme kao magijom ili čarolijom, a drugo da moramo uravnotežiti naše ideje sa nekim praktičnim ograničenjima. Pa nas nekada mora, može ograničavati u našim ambicijama, ali moramo biti realistični oko toga što možemo, a što ne možemo učiniti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovime smo završili ovu raspravu.